Hvala vam. Zahvaljujem predsjedatelju, dame i gospodo, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Kada smo se prvi puta sastali, objasnili ste mi koliko je za vas važno da Europa ima održiv transportni sustav. Također ste mi rekli o vašoj posvećenosti ovom radu. I meni je se činilo jasnim kako svi imamo sličnu povijest. I ja sam živio u Bratislavi, predsjedatelj u Berlinu, obe smo bili za željezne zavise u a to je nešto što mnogi mladi danas e, vjerojatno teško mogu zamisliti. Ujedinjenje Europe danas zapravo predstavlja jednu povijesnu transformaciju. Oni koji su najgore bili pogođeni hladnim ratom i podijeljenosti u Europi e, su bili i je bio sektor prometa. I zbog toga je moj prioritet e, nadići razlike koje još uvijek postoje i među ostalim stvarima učiniti europsku transportnu mrežu učinkovitijom. Dame i gospodo, kao i vi, ja sam se kandidirao za Europski parlament i ja sam bio odabran i sastao sam se i sam sa mnogo europskih građana i, i znam koja su im najvažnija pitanja i brige. Građani su mi potvrdili da promet i prometna infrastruktura su njima od iznimne važnosti. Europski parlament se pobrinuo da novac koji je na raspolaganju za transeuropsku prometnu mrežu bude utrostručen i rekao bih da je ovo odličan primjer toga koliko ste vi zapravo bliski građanima. Transport i mobilnost u srcu europske integracije. Vjerujem da Europa u 21. stoljeću zaslužuje e, prvoklasan transprometni sustav. Ukoliko želimo ostati predvodnici u svijetu u sektorima logistike i prometa koji štite okolis. To bi drugim riječima bio jedna, jedna održiva okusnica našeg društva. Gospodarski rast, stvaranje e, dobrih, kvalitetnih radnih mjesta je prvi prioritet komisije gospodina Junkera vjerujem da je naš zajednički trud u ovom dijelu, u ovom sektoru rada može velike doprinijeti upravo tom cilju. E, radujem se intenzivnom radu s vama e, kako bismo e, upotrebili ovaj investicijski paket od 300 milijardi eura time što ćemo zauzeti jedan inovativni pristup i koristiti europske fondove koji su dodijeljeni za modernizaciju infrastrukture. No za to su nam potrebni dobri projekti, dobra suradnja sa Europskom investicijskom bankom i moramo zasnovati dobru, dobro veze sa privatnim sektorom kako bismo započeli s ovim procesom eh, izlaska iz krize i uvođenja prvoklasne infrastrukture koja je Europi potrebna u 21. stoljeću. Naravno, to moramo činiti s jasnom vizijom i pripremiti Europu ne za ono što je potrebno danas, već kako bismo ju pripremili za ono što će biti potrebno za 10, 20 ili 30 godina. To pak znači da moramo imati inteligentne prometne sustave i raditi na potpuno intermodalnim, integriranim mrežama koje se temelje na novim satelitskim i digitalnim tehnologijama. Potrebne su nam nove usluge, novi proizvodi koji će europskim građanima i poslovne zajednici omogućiti da mogu birati između održivih transportnih opcija kojima mogu pristupiti jednostavno pritiskom jednog gumba na svom smartfonu. 70% europskih građana žive u gradovima i transport ima sve veći utjecaj na kvalitetu njihovih života. Bez obzira da li pješače, bicikliraju, koriste auto ili autobus. Zbog toga nam je potreban transportni sustav koji se temelji na najinovativnijim rješenjima. To će vratiti Europi konkurentnost, stvorit će mnogo takzvanih cool radnih mjesta za mlade i pružiti stabilnost 11 milijuna posvećenih djelatnika u prometnom sektoru. I konačno potreban je prometni sustav s najvećim standardima e, po pitanju sigurnosti i zaštite. I pitate se možda, pitate mene, kako to uspjeti, gdje početi. E, spomenuo sam transeuropsku transportnu mrežu TNT i uvjeravam vas da ukoliko dobim vaše odobrenje da ću e, raditi na provedbi ovih projekta, radit ću na svim koridorima, pokušati nadići sva preostala uska grla i neću okljevati e, upotrebiti pravilo ili koristite ili izgubite nešto kako bi motivacija u državama članicama ostala visoka. Kako bih ispunio u ova mreže, spreman sam naporno raditi s vama, e, za početak sa zakonodavnim prijedlozima koji su već pred nama, četvrti željeznički paket, jedinstveno europsko nebo, to su primjerice neki projekti gdje možemo značajan napredak ostvariti. Uvjeravam vas također da sam svjesan e, socijalna osjetljivosti ovih dosjea. Moj prijedlog kako se time pozabaviti bio bi da se produbi socijalni dijalog i da zajedno sa socijalnim partnerima radimo na modernizaciji prometne industrije, ali ne na štetu već uspostavljenih socijalnih standarda. Većina pozitivnih razvoja u europskoj prometnoj industriji se ne bi nikada dogodila e, da Europska unija, da Europska unija nije jedino mjesto na svijetu koje toliko radila na visokoj razini putničkih prava u svakom obliku prijevoza. I mislim da je to ključno da se e, natjera poduzeća da završe sa praksama poput e, prebukiranja ili kašnjenja. Jedinstveno transportno područje mora uključivati sve oblike prometa, moramo postići e, nužno interoperabilnost za željeznički sektor, također nadići prekograničnu fragmentaciju koristeći moderne sustave poput RTMS-a koji su već ovdje, no samo ih trebamo konačno upotrijebiti. Moramo upotrijebiti Europsku agenciju za željeznice da se riješimo tih 26 tisuća različitih nacionalnih pravila koje blokiraju napredak ovog sektora i e, mogućnost zajedničkih pothvata poput shift to rail e, interoperabilnog željezničkog sustava. Dakle, zajedno se možemo pobrinuti da željeznice postanu pouzdane, kvalitetne i troškovno učinkovite. Istodobno pomoći ćemo proizvođačima željeznica da zadrže svoju predvodeću poziciju u svijetu. Također sam snažan zagovornik jedinstvenog europskog neba. Ne smatram da si možemo priuštiti da izgubimo 5 milijardi godišnje zbog toga što ne možemo stvoriti koherentni europski zračni prostor i zbog toga prisiljavamo naše avione da upotrebljavaju duže, skuplje rute koje još proizvode više emisija CO2. Moramo raditi na kapacitetima zrako, zračnih luka i vidjeti što se događa u susjedstvu, primjerice na Bliskom istoku gdje postoji znatna konkurencija. Dakle, ukoliko ne možemo donijeti odgovarajuće odluke, uskoro u Europi nećemo za tako nešto niti imati dostatne kapacitete. Dakle, moramo svoju zrakoplovnu industriju pripremiti za taj izazov. Kao što znate, SESAR e, je vrlo važan i uz njegove aplikacije i satelitski potencijal koji imamo, to će biti ključno da naša industrija ostane na samom e, vrhu što se tiče konkurentnosti i sigurnosti. Kao što znate, Europa je svijet, jedan od svjetskih najvećih trgovinskih blokova, ali kad kad zaboravljamo da oko 75% naših uvoza izvoza se prevozi brodovima i njih prevozi najveća flota na svijetu. 40% svjetskih brodova su u vlasništvu Europe. Tri e, europske luke u Europi su jedne od najvećih na planetu. I zbog toga se moramo sredotočiti na ovaj sektor, pobrinuti se da, kao i svi drugi sektori, bude u potpunosti integriran u intermodalni, e, jedinstveni europski prometni prostor. To znači modernizacija lučke infrastrukture i povezivanje sa transeuropskim koridorima. To također znači da europski pomorski prometni sustav bez barijera konačno postane stvarnost. Moramo pronaći način da se učinkovito e, pozabavimo stakleničkim plinovima, zagađenjem zraka, jer ovdje govorimo o jednoj globalnoj industriji, tako da moramo aktivno e, raditi u EMO e, i slučaju iko Međunarodne zrakoplovne institucije, čiji smo članovi, čiji su sve države članice članovi. Dakle, suradnja u tim forumima bit će ključna. Kada tražimo novi potencijal, e, moramo i na unutarnje vodne putove obratiti pažnju. Vrlo često oni mogu ponuditi najbolja rješenje što se tiče zagađenja, kapaciteta i raspoloživosti, no ta industrija vrlo fragmentirana. Flota je često zastarjela, a plovni putovi poput Dunova se koriste samo u 15% kompletnih kapaciteta. Uz program poput Najades možemo udahnuti nov život u ovu industriju i malim i srednjim poduzetnicima pomoći da bolje i konkurentnije djeluju u tom području. Zaključio bih e, ovaj opis sredstava prometa s cestovnim prometnom. 72% prevoza e, se svodi na automobile, 40% prevoza tereta, na kamione i to je masivan sektor. I morat ćemo se hvatiti u koštac s problemima poput bolje organizacije cestovnog transporta kako ne bi jedan od četiri kamiona i dalje prazan vozio našim cestama i kako ne bismo gubili 1% BDP-a svake godine zbog prometnih čepova. Dakle, moramo se organizirati na temelju načela zagađivač plaća kako bismo mogli držati svoju infrastrukturu u dobrom stanju i natjerati industriju da učinkovitije organizira rad. Također vjerujem da trebamo potražiti e, duboko sežno e, mogućnosti različitih pravila poput pravila o kabotaži. Pritisak na industriju da se smanji prometno zagušenje, buka, emisije CO2, ali istodobno da se poveća sigurnost je nešto što će porasti, osnažiti i upotrebit ćemo u tu svrhu nove tehnologije kako bismo se pozabavili upravo tim pitanjima. Čvrsto vjerujem da će napredak u ovom području pomoći nam da smanjimo broj žrtava na cesti, jer 20.000 mrtvih na cesti je vrlo, vrlo visok broj. Meni potpuno je prihvatljiv, a siguran sam i svima vama. Što se tiče sigurnosti, nećemo pristati na kompromise za sve oblike prevoza i Europa će i dalje ostati najsigurnije prometno područje u svijetu. Uvjeren sam da ćemo uskoro vidjeti sve više e, pametnih vozila na cestama koje međusobno mogu komunicirati i koristiti alternativnu energiju koju proizvodi europska infrastruktura i to će biti put naprijed za cestovni sektor. No ukoliko to želimo ostvariti, moramo ponuditi odgovarajući regulatorni okvir u europskoj infrastrukturi, uključujući našu e, svemirsku mrežu koja može pripomoći korištenju u vođenju ovih novih tehnologija. S velikim zadovoljstvom e, konstatiram da su e, svemir i transport e, objedinjeni. Oni su sve bliži korisnicima i to je tim važnije što u narednim godinama je to je od ključnog značaja stvaranje e, svemirske Europe. Do 2020. godine naš je cilj da imamo infrastrukture, svemirske infrastrukture koje su nužne kako bismo pružili operativne usluge poput Galilea i Kopernika našim e, korisnicima i kako bismo to ostvarili Europska unija morat će lansirati više od 30, da 30 satelita u narednih pet godina. Europa posjeduje industrijsku u bazu, jaku bazu, koja je na vrhuncu tehnologije i svemirski programi u Europskoj uniji imaju za cilj stimuliranje istraživačkog rada, inovacije i stvaranje gospodarskog rasta i visoko kvalificiranih radnih mjesta. No, ne zaboravim da svemir prije svega e, radi u korist e, europljana naši sugrađani bilo da telefoniraju, rade financijske transakcije, idu na let, gledaju meteoprognozu ili traže najbliži restoran eh, iz svog auta ili iz telefona, koriste eh, svemirske infrastrukture. 7% BDP-a u Europi ovisi o aplikacijama E, svjetskih tehnologija koje e, se koriste satelitskom navigacijom. Naravno, kao što svaki e, tehnički kompleksni instrument, to ne ide baš na, na najglatkiji način. u osmom mjesecu smo imali neuspjeh prilikom lansiranja satelita Galileo, ali to nas ne smije obeshrabriti. Mi ćemo uspjeti iskoristiti to i pokrenuti ponovno svoj svemirski program. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Transport je oblast koja se svi u nas tiče. Transport je kičma suvremenog društva. To je ključno za eh, inovativni duh Europske unije. I ako sam potvrđen na mjestu povjerenika, ja ću raditi s vama kako bismo izgradili to globalno eh, vodstvo i izgradili infrastrukture koje su potrebne za 21. stoljeće kako bismo stvorili radna mjesta, zaštitili okoliš i pokrenuli konkurentnost. Najljepša hvala.